pet tekstova parlamenta prema pravilu 216 stavku 4 ti se ispravci smatraju odobreni ako ne kasnije od 24 sata nakon priopćenja se nam izradi zahtjev od jednog kluba zastupnika ili od barem 40 zastupnika. Možete naći tekst ispravka na stranici Seance on Direct, a isto tako i njihove naslove koji će biti objavljeni u, u zapisniku od ove sjednice. Slijedi nam zajednička